Good morning, colleagues. Welcome. Welcome to this... Dobro jutro kolege, dobrodošli na ovaj zajednički sastanak odbora IMCO i ITRE. Možemo započeti odmah sa osvajanjem dnevnog reda. Ako nema nikakvih prigovora, dnevni red je usvojen i usvajanje zapisnika sa sastanaka 20. 20. ožujka 2017. godine i 24. travnja 2017. godine. Zapisnici su također usvojeni ako nema nikakvih prigovora i sada prelazimo na postupovne napomene o izvješću o internetskim e, platformama i jedinstvenom digitalnom tržištu. Izvjestitelji su Herna Virkunen u ime ITRA i Filip Živan u ime odbora IMKO. Drago nam je što je ostvarena jako dobra suradnja sa kolegicom Patricijom Tojom i sa izvjestiteljem. Izvješće je usvojeno na zajedničkom sastanku odbora. Imamo odvojene dnevne redove, a kada imamo obično ove zajedničke sastanke, onda njima su predsjedavaju predsjednici odbora. Preskočit ćemo razmatranje kompromisnih amandmana, tako da prelazimo odmah na glasanje i dajem riječ moje supredsjedateljici. Thank you, dear co I uh, will speak in my own language, Italian, so... Govorit ću na talijanskom, tako da vas molim da stavite slušalice. I ja želim zahvaliti svima na ovom zajedničkom uh, radu Želim zahvaliti ne samo uredu predsjedništva, nego i kolegama i izvjestiteljima u sjeni, izvjestiteljima. I želim zahvaliti svima na izvrsno obavljenom poslu, što potvrđuje i veliki broj amandmana, a i dubina u kojoj smo ušli u ovu temu. Svi smo uvjereni da treba ojačati razvoj internetskih platformi, ali to treba učiniti sukladno odgovarajućim propisima koji će zaštititi ispravnost razvoja svih aplikacija od komercijalnih do društvenih i kulturnih e, koje se koriste na platformama i u interesu i potrošača i građana. I to su potrebni preduvjeti za danje odluke koje će donijeti parlament i komisija. Ovime ću završiti i nadam se da ćemo uskoro brzo usvojiti ovo izvješće. Hvala, Patricija. Ja želim podsjetiti sve vas da se ovaj sastanak prenosi putem interneta. Pozdravljam sve gledatelje i dajem sada riječ izvjestiteljima, odnosno su izvjestiteljima ako imaju kakvu napomenu. Hena. Uh, everybody. Hvala supredsjedateljice, hvala svima e, na tome što ste bili toliko aktivni u procesu. Imamo 463 amandmana. Pripremili smo, pripremili smo 48 kompromisa, naravno da je bilo puno posla i uvijek je izazov raditi ovako zajedno u dva odbora i zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni i svim savjetnicima i pomoćnicima, koji, asistentima koji su naporno radili prošle, proteklih tjedana i su izvjestitelji gospodinu Žuvalu i nadam se da ćemo dobiti i puno potpora za ove kompromise koje smo pripremali jer mislim da je ishod dobro uravnotežen i nadam se da će svi biti zadovoljni radom koji smo pripremili. Plan je da se izvješće raspravlja na sljedećoj plenarnoj u Strasburu zajedno sa izvješćem o ekonomiji gospodarstvu suradnje i nadamo se da ćemo eto se fokusirati još i na ovo pitanje digitalizacije na sljedećoj plenarki. I hvala svima, doista nam je bilo zadovoljstvo raditi s vama i nadam se da ćemo sada dobiti veliku potporu za ove kompromise koje smo pripremali. Hvala, Hanna Filip. Hvala, predsjednice. Pozdravljam e, e, komentare Virkun, eh, Hvala na suradnji na ovome i cijeli odbor, posebice izvjestitelja u Svijeni. U jedan važan tekst jer zacrtava smjernice za nešto što je doista važno za europsko gospodarstvo i to za jedan dobar niz sljedećih godina. Jer eh, parlament je pokušao na neki način iznaći konsenzus i doći do teksta koji će eh, dati uravnotežene smjernice Europskom eh, parlamentu, a izbjeći pritom eh, zamke, a poslati jasnu političku poruku komisiji. I nadamo se da komisija i svi koji će raspravljati ovaj e, zakonodavni akt će uzeti u obzir e, tekst koji ćemo danas raspraviti. Hvala. E, pa dobro, ako imate spremne glasačke kartice, prelazimo na glasanje. Dobro. Krećemo glasanje online platforme i digitalno jedinstveno tržište. Amandman 61. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 46 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis ne, provjeravamo. Dobro, elektronička provjera, amandmana 64. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 56 e, na 57. Sada prelazimo na kompromisni amandman 47. Tko je za? Protiv? Dakle, kompromisni amandman 6. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Moramo izglasati amandman 76. Tko je za? protiv, suzdržani. 76, to je prije toga, prije kompromisnog amandmana 7, ali i o, njemu moramo glasati. Znači sada, nakon kompromisa, jer je to dodatak. Još jednom, dakle, glasamo o amandmanu 76, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Compromise amendment 8. Kompromisni amandman 8. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 98. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 9. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Andreas. Samo bih htio potvrditi da smo glasali o kompromisnom amandmanu 7, jesmo li? Jesmo. Prvo smo glasili o kompromisnom amandmanu 7, onda smo se vratili na 76. Pa je možda to čudno, ali to je zato što je ovaj drugi dodatak. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Juri 17. Juri 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Split vote in amendment 180. Po dijelovima prvi dio 119 e, e, za, protiv, suzdržani, provjera, provjera. Prvi dio amandmana 118, prvi dio, 118, prvi dio, elektronička provjera, zatvaram. Usvaja se. Drugi dio amandmana 118, koji je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 119 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 122 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 123 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 124 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 13. Tko je za? Čekam, dobro, čekam. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada prelazimo na kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 153. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 160, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 161, tko je za, protiv, suzdržani, provjera elektronički za amandman 161. Otvaram glasanje. Zatvaram. Dobro, odbija se za jedan. Kompromisni amandman 17. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, ne, kompromisni amandman 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 178, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 188. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 189. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera za 189 elektronički. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 190 eh, po dijelovima. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani. Nije jasno. Provjera elektronični, elektronički za prvi dio amandmana 190. Morate jasnije pokazivati kad dižete ruke. Dobro, usvaja se. Drugi dio, amandmana 190, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 191, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Prelazimo na stranica 52, jer prvo trebamo izglasati amandmanu 377. Dakle, amandman 300, ne, ne još, 377 na stranici 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sad natrag na stranicu 23. Kompromisni amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o amandmanu 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman. Dobro, dobro, provjerit ćemo. Provjera, amandman 198, elektronički. Zatvaram elektroničko glasanje. Usvaja se. 71 na 21. Kompromisni amandman 21. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman četiri, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 204, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman. Dobro, provjeravamo amandman 204 elektronički. Zatvaram provjeru. Odbija se. Kompromisni amandman 45. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stranica 28. Amandman 221. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 222. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 22, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 23, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 239, to je stanica 31. Amandman 239, tko je za, protiv, suzdržani suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 24, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 240, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na amandman 255, stranica 14, tko je za, Evo, oprostite, 34, 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvijesto pedeset osam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 35, to je na stranici 38. Prvo moramo glasati o amandmanu 362 i 363 na stranici 50. Jesmo li našli stranicu 50. Znači 362 i 363 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad se vraćam na kompromisni amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 273 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 274 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, provjera. Amandman 274 provjeravamo. Otvaram provjeru. Usvaja se. Za jedan razlika. Dobro, za dva. Bravo. I hvala i čestitamo 31 kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 276 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada dajem e, riječ Patrici. Nastavljamo. Kompromisni amandman 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 28, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim vas da dižete ruke visoko. Ripeto più lentamente. Ponovit ću sporije, kompromisni amandman 28. Koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 307. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman Juri 26. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Juri 27. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Juri 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 316. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 335, 335, tko je za? Da podignete ruke, tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. 335. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Molim. Nismo čuli napomenu. Ja, le, eh, Oprostite, molim vas. Žao mi je zbog kolege Butikofera iz odbora ITRE, ali budući da sam već proglasila rezultat glasovanja, ne mogu sukladno poslovniku, kako mi kažu, prihvatiti vašu kasniju izjavu. Žao mi je. Amandman 338, ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću. Otvoram glasovanje, 338. Zatvaram. Odbija se. Kompromis amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis amandman 33 koji je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 353 tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. E, usvojeno za dlaku. Mislim da je tu uvijek dobro provjeriti jer kao što vidite dosta smo jasno podijeljeni. 354 za, protiv, suzdržani, odbija se. 355 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromisni 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 371. Za? Protiv? Suzdržani? Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 36. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 374. za, protiv, suzdržani, odbija se. Đuri, Đuri. Juri 21 za, protiv, suzdržani. Alla lista, alla lista dei relatori a pagina 50. Na popisu izvjestitelja stranica 54. Dakle, Juri 21. Jeste li našli? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Juri 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Juri 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Juri 25. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 384. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo amandman De Jong, 384. Votaciona 5. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Respinto. Odbija se. Amandman 387. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 39 prije toga moramo načiniti korak napred i potražiti amandmane 399, 400, 401 na sljedećoj stranici. Jeste li našli? Dobro. Identični amandmani 399, 400, 401 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo sada natrag na kompromisni amandman 39. Emendamenti 399, 400... Amandmani 399, 400, 401. Brisanje. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno velikom većinom. Kompromis je amandman 39. Za, protiv, suzržani, usvaja se. Amandman 389 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo i ovu. 389. Otvoram glasovanje. Chiusa la votazione. Zatvoram. Odbija se. Žao mi je. Amandman 393. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 398. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 406. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 407. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 15, sljedeća stranica, Juri 15 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 415 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 416 za, protiv, suzdržani, odbija se. 417 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 427 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 429 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 430 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 431 za. Protiv. Suzdržani. usvoja se. 434 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 439 za, protiv, suzdržani, odbija se. 441, ponavljam 441 koje je za, taj se ne razmatra čini se, ispričavam se, molim vas malo za tišinu, 441 se ne razmatra kao što sam rekla, 445 za, protiv, suzdržani, odbija se. 446 za, protiv, suzdržani, odbija se. 447 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 455 za, protiv, suzdržani odbija se, 456 za, protiv, suzdržani odbija se, 458 za, protiv, suzdržani odbija se, 460 za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. 460. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Nisam još proglasila rezultat. Rekla sam samo da je glasovanje zatvoreno. a favore Odbija se. Primijenila sam isti kriterij prije a sada nisam proglasila rezultat glasovanja, dakle ovo se priznaje. 461. koji je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 462. za, Da, rekla sam bila 460. Sì, sono 462. Sada smo na 462. Dakle, 462. amandman, kao što sam rekla. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 462. amandman. Pa non mi confondete le idee. La votazione è aperta e avete votato, la votazione chiusa. Zatvaram glasanje. Odbija se. Jedan. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 3, odnosno citat 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Citat 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave 7, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 2, A2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 35. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis amandman 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. odnosno 43. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava 45. Za, protiv, suzdržani, ne znam. Otvoram glasovanje. Uvodna je izjava F, 45. amandman. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava 46. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 48. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 52. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Jeste li tražili provjeru? 53. Amandman 53. Uvodna izjava je. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 54. Za. Protiv. Susrčani. Odbija se. 55. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 56. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 57. za. Protiv. Suzdržani. usvoja se. 60. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Glasovanje o izvješću u cijelosti poimenično elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno sa 73 glasa za. Čestitke su izvjestiteljima. I hvala im na odrađenom poslu i hvala također svim kolegama i izvjestiteljima u Sjeni. Prije nego što se raziđemo, evo samo trenutak, molim vas. Ovo je oduševljenje rezultatom. Htjela sam samo reći da ćemo iduće glasovanje o ovom dokumentu imati u lipnju na plenarnoj sjednici. Hvala.